u 11 sati sutra zatvaram raspravu. E, ali ne samo da je završena rasprava, nego ćemo završiti i današnje zasjedanje.